Good morning. Dobro jutro, počinjemo sastankom. U prvom redu ćemo usvojiti naš dnevni red. Ako nema promjene, onda ćemo smatrati da je dnevni red usvojen. E, druga točka je e, e, usvajanje zapisnika od 3. svibnja i 8. E, lipnja. Ako nema primjedbi, oni su usvojeni. Treća točka dnevnog reda su e, najave e, predsjednik. Portugalska tajnica, državna tajnica za građanstvo i equality. Ta ministrica je trebala da doći danas međutim nažalost ona ne može doći e, i mi ćemo e, dogovoriti drugi datum 3,2 e, koordinatori koordinatorice su odlučile da napišu izvještaj o invaliditetu žena Nova strategija eh, protiv eh, raka eh, žena i preporuke vijeću o prioritetama Evropske unije za nadolazeću sjednicu UNCS 62 i vijeću sastanak izvjestitelja u Sjeni 31. kolovoza E, glasanje o amandmanima na proračun. E, trebamo definirati prilagodbe e, koje treba unijeti vijeće. To je sve od predsjednice. Sljedeća točka dnevnog reda je predsjedništvo vijeća. Čućemo izlaganje Evgenija Osimovskog, ministra zdravstva i rada Republike Estonije on će nam govoriti o programu predsjedništva vijeća. Drago nam je što ste ovdje, ministre, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Dobro jutro, dame i gospodo. U prvom redu zahvaljujem na mogućnosti da budem ovdje i da e, govorimo ovdje o važnoj temi, a to je i također i moja odgovornost kao ministra to je vrlo važan prioritet. Na početku želim reći nešto o rodnoj jednakosti. nejednakost je nehumana i glupa nehumana jer nejednakost je uvijek diskriminacija i potom prema tome loša nejednako postupanje na osnovi e, roda je glupo jer ne koristimo potpuni potencijal e, svih građana i građanki. E, to je neproporcionalno, u, imamo horizontalnu i vertikalnu segregaciju E, i nejednaku raspodjelu rada. Nejednakost je također izvor e, nasilja, stoga je rodno e, nejednakost opasna. Vidimo nasilje protiv žena u cijelom svijetu i za žene su mnoga mjesta vrlo opasna rodna jednakost je nezavršen posao 21. E, stoljeća, to je rekao jedan australski ministar. Moramo se protiv toga boriti i na razini Europske unije. To nije samo moralno pitanje, to je e, osnovni element demokracije. E, žene i djevojčice moraju biti tretirane jednako. Stoga, E, sam vrlo sretan što Europska unija mnogo doprinijela na tome području. Možemo biti ponosni, na to što Europska unija naglašava taj problem od samog osnivanja. Rodna jednakost, e, imamo ciljeve na tom e, području kao preduvjet za pridruživanje europskoj uniji, kao i za financiranje u našoj vanjskoj politici u razgovorima s trećim zemljama Naravno da možemo frustrirani napretkom, ali moramo zapamtiti da e, su u nekim drugim mjestima se više e, investiralo u to nego u Europskoj uniji. U, sljedećih šest mjeseci želimo doprinijeti u e, unapređivanju rodne jednakosti E, trebamo e, razviti mjere za uravnoteživanje e, privatnog i poslovnog života. Mjere koje će podržave podržati dijeljenje odgovornosti. Moramo dati ženama bolje šanse da sudjeluju na tržištu rada i da sudjeluju više u, u javnom životu. Fokusirat ćemo se na prve rasprave E, ambiciozne direktive o ravnoteži privatnog i e, poslovnog života. E, jednakost u privatnom životu će također biti tema razgovora u Talinu sljedećeg tjedna. Želimo ravnotežu u novim tipovima obitelji i novim oblicima rada. I razlike u plaćanja u plaćama između žena i e, muškaraca pokazuju na segregaciju na tržištu rada. Želimo usvojiti e, e, odluke vijeća u po tom pitanju pogledat ćemo uzreke segregacije na rodnoj osnovi osposobljavanje na, na tržištu rada, gledat ćemo i uzroke e, e, tih razlika u plaćama. E, tu segregaciju treba smanjiti i na kraju ukloniti. Treba organizirati treću E, e, treće izdanje indeksa o rodnoj jednakosti. E, održat će se konferencija u Briselu gdje ćemo imati 300 sudionika, političara i političarki. Što se tiče dijeljanja ovlasti, vertikalna segregacija je veliki izazov Imamo još premalo žena na odgovornim položajima u svim sektorima, a da ne spomenemo politiku. E, povjerenik je sada e, donio jedan nacrt e, za te programe i projekte. Vijeće je sada zaključilo da tekst mora biti fleksibilniji E, e, za vrijeme e, malteškog predsjedništva pokazalo se da je tu pitanje subsidijarnost. nastojat ćemo da napredujemo na tom području na najbolji mogući način. 2017. je komisija je proglasila godinom borbe protiv nasilja, protiv nasilja općenito, a naročito nasilja protiv žena. Činjenice da se ti zločini počinjaju od e, vrlo često od e, članova obitelji ne smanjuje težinu tih zločina. E, to mora ući u sudsku praksu kažnjavanje tih zločina. E, moramo e, e, također ratificirati Istanbulsku konvenciju u Estoniji. pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji će biti jaki signal. Za vrijeme Malteškog predsjedništva vijeće je potpisalo E, e, e, da ćemo ratificirati tu konvenciju. Drugi dio paketa komisije ukazuje na korake u, najbližoj budućnosti. Imat ćemo aranžmane između država članica i Europske unije za ispunjavanje konvencije već je postala tradicija da se e, e, potpisuje deklaracije o rodnoj jednakosti, to ćemo napraviti e, između Estonije, Bugarske i Austrije. I na kraju bih htio naglasiti forum raznolikost i e, rodna jednakost, konferencija u Talinu u sudjelovanju Europske komisije. E, tu se potiče e, raznolikost u svim područjima života. Uključuju se i mjere za promicanje rodne jednakosti u poslovnim organizacijama. Naravno da trebamo učiniti još veliki napredak Rodna jednakost je nešto za što se moramo boriti svaki dan. Rodna jednakost je cilj za jednakost i to je naš zajednički cilj. E, mada nismo išli e, e, ili napredovali dovoljno brzo, mi smo posvećeni tome da Europu približimo društvu jednakih mogućnosti. Hvala. Hvala lijepa ministre na ovoj prezentaciji o prioritetima e, estonskog predsjedništva. A sada ću otvoriti diskusiju. Imamo prvu, prvi krug pitanja. u prvom ćemo redu čuti e, gospođu Kozlovsku, koordinatoricu. Dobro jutro. Evo govorit ću na poljskom, to je moj materinji jezik, nadam se da je to u redu. Gospođo predsjedateljice, e, poštovane dame i gospodo, prvo bih htjela zahvaliti gospodinu ministru na ovim tako optimističnim riječima koje nam je uputio, a koje se tiču aktivnosti koje planira estonsko predsjedništvo. I također kada je riječ o e, estonskoj vladi i njihovim razmišljanjima i planovima za postizanje ravnopravnosti spolova. Dakle, to nije nešto što se treba uzeti zdravo za gotovo i što je već riješeno. Upravo suprotno, u mnogim državama članicama postoji jako puno deklaracija, E, također jako puno izjava po pitanju ravnoteže te nužnosti i e, ravnopravnosti spolova i to je prisutno u mnogim sektorima, ali moramo napraviti još i više. I upravo zato je vaša izjava iznimno bitna. Ja bih se sada htjela osvrnuti na e, nekoliko ideja koje su navedene i naglašene. Smatramo da je iznimno bitno ono što ste napravili po pitanju povezivanja ravnopravnosti spolova i gospodarstva. Često govorimo o ravnopravnosti spolova i kada je riječ o pravosuđu. Naravno, da u gospodarstvu postoji velik broj sektora u kojima ne postoji pravda. Ovdje recimo mirovinski sustav i ostalo. I na tim područjima trebamo više toga napraviti. Ako se malo udaljimo od tih tema, vidjet ćemo da ponekad postoje neke prilike koje se još uvijek dovoljno ne iskorištavaju. Posebice mislim na gospodarske, gospodarska sredstva i mogućnosti. I zato mislim da ravnopravnost između muškaraca i žena još nije postignuta. To je i glupo sa gospodarskog stajališta, zato što na taj način propuštamo prilike, pogotovo kada je riječ o obrazovanju žena, o njihovoj specijalizaciji za određene poslove. A e, ideja gospodarstva koja bi se temeljila na nekim drugačijim vrijednostima treba biti potaknuta i trebamo raditi sve što možemo kako bismo poticali na nužnost izjednačavanja e, spolova. Spomenuli ste prioritete estonskog predsjedništva. Vjerujemo da e, je direktiva koju ste spomenuli iznimno bitna, ali ujedno i iznimno polemična zato što ulazi u područje supsidijarnosti. Nadamo se da će rasprave koje će biti pokrenute u tom smjeru moći odraziti tu zakonodavnu ideju koja je srž cijele direktive i također da će svi dionici u toj raspravi uspjeti na kraju izaći e, sigurni i uvjereni da se radi u okviru nadležnosti Europske unije i da ne zalazimo u subsidijarnost. To je direktiva koja je vezana uz sporazum sa raznim organizacijama i koja također ostavlja prostore za interni sporazum. Na izravan način se predlažu se predlažu znači na izravan način e, nekakve mjere za izjednačavanje e, dopusta, porodini dopusta i roditeljskih dopusta. I drago nam je što će se estonsko predsjedništvo baviti e, time u svom predsjedanju. Što se tiče Istanbulske konvencije, nju je potpisala Europska unija, ali samo je ograničeni broj odredbi iz Istanbulske konvencije zaista u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. Jeste li možda planirali održati E, seminare i razgovore po pitanju e, te konvencije i možda sklapanja dodatnih sporazuma u državama članicama jer bi to moglo zapravo pružiti nadu u širu primjenu odredbi Istanbulske konvencije jer na ovaj način e, primjena i prenošenje konvencije je iznimno ograničena pogotovo kada radimo o, kada govorimo o zahtjevima za azil i migracije. Još jedno pitanje koje ste vi spomenuli što se tiče konferencija, onih koje će biti održane u listopadu i 6. i 7. 11. Eh, eh, mi to gledamo vrlo pozitivno na način da će se Estonija na praktičan način odnositi prema svim tim temama. Također se nadamo da će na tim konferencijama biti i riječi o ravnopravnosti spolova i svema, svega što se radi po tom pitanju. Znate da postoji jako puno rupa u našem zakonodavstvu i još uvijek postoji dovoljno prostora za razgovor o tome. Hvala. Irače Garcia Perez. Zahvaljujem. Evo, e, zahvaljujem vam predsjedateljice i htjelim zahvaliti gospodinu ministru što je došao danas e, ovdje na ovaj odbor. Mi uvijek ovdje govorimo i pokušavamo pokretati inicijative kada je riječ o ravnopravnosti spolova, kada je riječ o borbi za jednakije i pravednije društvo. I moram vam reći da kada govorimo o nekim općim načelima, da je vaš govor zaista bio e, u skladu sa našim ciljevima i našim težnjama. E, drago mi je što imate e, vrlo konkretne ciljeve i što ćete raditi na suradnji sa europskim institucijama kako biste te ciljeve i postigli. Ja mislim da bi bilo bi bitno i što svi moramo shvatiti da nam e, ne nedostaje političke volje da uspijemo zapravo i materializirati te velike općenite principe i drago nam je što ste vi preuzeli predsjedanje jer smatramo da moramo stvoriti taj okvir povjerenja. Jasno nam je da ćemo samo na taj način moći pokrenuti i razraditi važne inicijative kad je riječ o ravnopravnosti spolova. Ali, nažalost, moram vam reći da E, u ovom sazivu imamo jako puno važnih tema po pitanju ravnopravnosti spolova, ali do sada nismo uspjeli u mnogima od njih u realizaciji i zato vam želim jako puno sreće. Općenito gledajući, želim vam da se sve ove stvari o kojima ovdje govorimo uspiju materializirati kroz konkretne politike. Kada govorimo o Istanbulskoj konferenciji, E, ja se nadam i čestitam vam što ćete napokon, uspjeti ratificirati odredbe konvencije u rujnu ove godine. Sve države članice su imale dovoljno vremena kako bi mogle proučiti utjecaj ratifikacije odredbi konvencije i sada je vrijeme da se zaista pokrenemo i počnemo raditi u tom smjeru. Bitno je da dođe do ratifikacije u svim zemljama na europskoj razini kako bismo uspjeli materializirati naše obveze. E, na odboru za e, Libe smo izglasovali jučer izvješće ovog parlamenta o tome, o načinu na koji možemo implementirati odredbe Istanbulske konvencije i na taj način realizirati e, sve te odredbe kako bismo se uspješnije borili protiv nasilja nad ženama, protiv rodno uvjetovanog nasilja. Dakle, Htjela bih sada reći još jednu digresiju. E, saslušala sam kako je kolegica iz e, kluba Bučana e, iznijela svoje mišljenje i njezino tumačenje, ali evo ja sam, znači ovdje govorimo o direktivi o dopustu. Ja ne znam je li to možda problem sa prijevodom ili možda kako mi koristimo te termine. Dakle, ovdje ne govorimo o godišnjem odmoru. E, ja vjerujem da ako slušate ovu raspravu izvan ove sobe, onda bi neko mislio da raspravljamo o direktivi, no način, na način kako će tko ići na godišnji odmor. Dakle, to nije godišnji odmor, tako sam to čula iz e, španjolske kabine. Dakle, riječ je o rodilnom dopustu očeva i majki kako bi bili sa, svojim, sa svojom djecom. Ne znam je li to naš problem ili možda problem u kabinama i prevoditeljima, ali ovo nije prvi put da se to događa. To nije direktiva o godišnjem odmoru. To je direktiva o e, rodiljnom dopustu. Znači, rod, znači rodiljni dopust to nije godišnji odmor. Evo, e, naš odbor za prava žena i tekako pozdravljamo u tom smislu prijedlog Europske komisije s obzirom na to što je rečeno po pitanju dopusta, roljeno dopusta. Jedino što očekujemo ovdje je da ćemo zaista uspjeti uskladiti mišljenje razine Europskog parlamenta i da će Europsko vijeće biti spremno na pregovore s nama. Zašto to kažem? Zato što je direktiva o rodilnom dopustu, o porodiljnom dopustu e, zapravo e, bila ta koja je zapela u vijeću jer oni nisu htjeli ući u pregovore. Isto se dogovorilo i E, sa svim drugim direktivama vezanim uz e, žene i zato u upravnim odborima. I upravo zato kada govorimo o istim e, ideologijama koje pokrene Europska komisija na nečiju inicijativu, najčešće našu inicijativu, onda se to sve blokira u vijeću i to je zaista iznimna frustracija. najčešće mi razgovaramo o temama, ali to sam već rekla ranije, ali ih ne uspijevamo realizirati, materializirati. To nije odgovornost jedne države članice, nego to je odgovornost svih država država članica. To nije samo na predsjedništvu, ali sada bih vas zamolila, vas kao estonsko predsjedništvo, da napravite sve što je potrebno, da uložite dodatni trud kako biste e, zaista potaknuli vijeće da sjedne još jednom s nama i pregovara o stajalištima koje je ovaj parlament već prije nekog vremena zauzeo ja sam sigurna da biste zaista mogli raditi na tome kako bi se ta situacija poboljšala. Zahvaljujem vam još jednom što ste danas došli na sastanak našeg odbora i želim vam sve najbolje zato e, što će vas, vaš uspjeh osjetiti svi muškarci i žene koji vjeruju u jednakost i u jednako društvo u Europi. Uh, Hvala lijepa. E, Hvala vam i e, u ime e, kluba SID. E, hvala vam na prezentaciji. Podržavam ono što je rekla kolegica iz sid A vi ste koristili riječ frustracija, ministre. To osjećaju svi koji se bore za jednakost. Međutim, nećemo odustati, nastavit ćemo na tom putu. Hvala vam lijepa što ste nas obavijestili o e, novosti da će Estonija ratificirati Istanbulsku konvenciju. To je dobra vijest. Što se tiče uključivanje žena u digitalnoj agendi, e, to je spomenula kolegica iz Pučana. Budući je Estonija e, svjetski vođa u digitalizaciji, onda e, bih vas zapitala imate li kakovih ideja o najboljim praksama? Kako uključiti žene u digitalnu agendu? to je ideja u tom smjeru. A što se tiče komentara o e, sudjelovanju žena u upravnim odborima, e, e, odluka da čekamo i vidimo što će se dogoditi ako to budemo radili, ako budemo samo čekali, mislim da to nije dobro rješenje. Moramo se zaista boriti za tu stvar i kako bi stvari krenule pravim smjerom. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospođa Valina. Zahvaljujem i dobro jutro. Prvo želim zahvaliti ministru što je došao na ovaj sastanak našeg odbora objasniti koji će biti njihovi prioriteti. Dakle, kao što dobro znate, vjerujem da e, je situacija sa ravnopravnošću muškaraca i žena u Europskoj uniji poprilično nezadovoljavajuća. Pogotovo kada razgovaramo o e, Europskom institutu za ravnopravnost spolova, statistike baš i nisu na našoj strani. Imamo još samo tri godine do 2020. i vi ste to također rekli. Bez prave stvarne političke volje i bez stvarnih mjera za promicanje jednakosti, nećemo uspjeti postići ciljeve o, e, po pitanju ravnopravnosti spolova, a koje je sama Europska unija zacrtala e, u svojoj strategiji za ove godine do 2020. Ako gledamo to nazadovanje po pitanju prava žena koje, kojem svjedočimo u raznim državama članicama, uključujući i moju, rekli bismo da će nam trebati 70 e, godina da dođemo do jednakih plaća, 40 godina da dođemo do jednakoj raspodjele poslova u kućanstvu, 30 e, godina do e, jednakog, jednakih plaća na radnim mjestima, na, na visokim položajima i jednakog broja, a 20, 30 godina do toga da na političkim funkcijama bude jednaki broj žena. To je presporo. Dakle, vi ste ovdje ministar e, zdravlja i rada u vašoj zemlji i mene sada zanima koje mjere mislite usvojiti tijekom vašeg predsjedanja kako biste smanjili jaz između e, spolova, posebice kada je riječ o radnim pravima i o onome što se tiče e, direktive o pomirenju i usklađivanju privatnog i poslovnog života. Ono što smatram da je još jedna od ključnih tema je tema nasilja. 2017. E, godina je u okviru Europske unije proglašena kao godina u kojoj moramo okončati nasilje nad ženama. E, dakle, riječ je o tom nasilju muškaraca nad ženama koje ne pogađa samo moju zemlju, nego i sve druge države članice. A prema službenim, e, prema službenim e, brojkama imamo 34 žene od 100 koje su pretrpale nasilje, odnosno 34 žene koje su ubili njihovi, koje su ubili njihovi njihovi supružnici ili parovi. Dakle, to je nešto što je iznimno visoka brojka i što zapravo govori o previš, prevelikoj učestalosti takvih događaja i zato moramo raditi na strategiji protiv nasilja nad ženama. Kada govorimo o financiranju organizacije koje se bave rodno uvjetovanim nasiljem, moramo osigurati da takva financiranja ne prestanu i da i dalje uspijemo pomagati takve organizacije. Znamo da su neke esonske organizacije dio lobija europskog lobija za žene i E, kaže da u ovom trenutku ne uspijevaju pružati e, dovoljno psihološke i financijske pomoći e, ženama koje su žrtve nasilja. Molim vas da nam objasnite i tu točku. Također bih htjela reći da mi ovdje na ovom odboru zajedno sa odborom LIBE razrađujemo rezoluciju i nadamo se da će biti vrlo brzo ratificirana, da će biti usvojena kako bismo mogli ratificirati Istanbulsku konvenciju kada je riječ o sprečavanju rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obiteljima. Dakle, mene zanima točno koje će konkretne mjere vaše predsjedništvo provesti kako bi e, potaknulo sve države članice, sve da ratificiraju Istanbulsku konferenciju, e, konvenciju i također da pruže podršku, psihološku podršku, financijsku podršku svim onima koji su pretrpili nasilje, a posebice kad je riječ o ženama migranticama. Puno hvala. Oh, thank you. Now, uh, Mr. Gospodin Ortasun ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Ministre, hvala što ste došli e, k nama danas da raspravljamo o prioritetima predsjedništva. Kad se radi o rodnoj jednakosti, e, jedna opća primjedba. E, imamo dojam, mnogi od nas u ovom odboru, da je agenda za rodnu jednakost blokirana u posljednjih nekoliko godina E, vaše predsjedništvo mora znati da nismo na tome postigli e, vidljiv napredak i to nas zabrinjava. E, stoga bismo vas željeli pozvati na to da zaista prekinete tu, prekinete tu praksu i tu dinamiku, na tome ozbiljno poradite. Mislim da zato imamo šansu. Osim te opće, općih primjedbi situacija žena u Europi, još smo daleko od e, scenarija u kojem postoji rodna jednakost. Tri konkretna problema e, očekuju vaše rješenje. Tu trebamo napraviti nešto. Tu i parlament može pomoći. U prvom redu spomenuli ste e, ravnoteža između radnog i privatnog života. Najvažnija je stvar da komisija usvoji ambiciozniji tekst. E, ambicije su niske i na nacionalnoj razini. Jedna stvar koju možemo napraviti jeste da imamo ambiciozniji tekst. Mislim da je to jedan od relevantnih problema. Drugo, e, žene u upravnim tijelima, e, direktiva o tome. To je vrlo težak dokument, problematičan dokument, ali ako u ovih šest mjeseci bar počnemo opet razgovore o tome, moramo opet početi razgovore o tome kako bismo otvorili put prema napretku. Mislim da bi e, to postiglo rezultate u sljedećih šest mjeseci. I na kraju u vašem programu, i to mi je drago, jeste europski semestar. Želite proširiti ulogu e, APSKO-a u europskom semestru. E, mi e, na to pozivamo i to smo rekli već nekoliko puta. Rodna jednakost treba biti dio tog semestra. Ako stvari pokrenete u tom smjeru, to bi bilo vrlo dobro prekinimo ovu dinamiku gdje rodna jednakost nije prioritet. Evo, na ta tri područja zaista možemo postići napredak, čini mi se. Hvala lijepa. A sada gospođa Ana Jet. Zahvaljujem, gospodine ministre, na vašem uvodnom izlaganju. Ja bih htjela sada započeti s onime što je upravo rekao kolega prije mene. 27 ministara. 27 ministara je predstavilo programe njihovog presjedanja kada je riječ o ravnopravnosti spolova. I meni je zaista drago zbog eh, svih uspjeha i rezultata koje smo do sad uspjeli ostvariti, ali mislim da je to bilo presporo i zbog toga sam iznimno frustrirana. Zapravo mogu reći da sam i ljuta, da sam i bijesna, da sam iziritirana. Pogotovo kada govorimo o onome što je predviđeno u okviru Lisabonskom ugovoru i Lisabonskog ugovora, zato što je on taj koji daje veće ovlasti samo Europskoj uniji kada je riječ o pitanjima života ljudi, građana Europske unije. I upravo zato bi se toliko mogle poboljšati okolnosti u kojima danas žene žive i rade. A e, zapravo Europski parlament i Europsko vijeće nije napravilo ništa e, po tom pitanju što bi zaista napravilo razliku. E, impresivno je vidjeti kako se danas stvari pokreću toliko sporo. Možemo reći da je Švedska jedna od prilično feministički orijentiranih zemalja i kod nas je također vidljivo da smo morali, e, da ćemo morati čekati 2070. godinu kako bismo e, postigli jednakost e, u mirovinama. To je toliko aspekata na kojima trebamo raditi i po pitanju koji trebamo intervenirati. Posebice vi sada, gospodine ministre. Toliko je sektora i toliko aspekata u kojima možemo nešto napraviti. I zato se nadamo da će se zaista trud uložiti u konkretne mjere. Stalno se puno govori o tom tome, kako u vijeću, tako i u eh, tako i na drugim sjedištima, ali se ništa ne čini. E, gospodine ministre, e, ja bih jako rado produbila mnoge teme, no nemamo za to vremena, ali je činjenica da bi možda <clears throat> vaše predsjedništvo i ono koje će uslijediti nakon vas moglo napraviti razliku. Morate dati prioritet tim temama. Mi činimo sve što je moguće u okviru ovog odbora i u okviru Europskog parlamenta, a smatramo da biste i vi mogli napraviti svoj dio u vijeću. Hvala. Hvala lijepo. Ministre, sada vam predajemo riječ na odgovor za odgovore. Hvala lijepo na svim komentarima i pitanjima. Naravno, mnogi od vas dijele frustraciju zbog nedostatnog napretka i tu se s vama u potpunosti slažem. Niti ja time nisam zadovoljan. Naravno, postoje određena ograničenja toga što predsjedništvo 184 dana može učiniti kako bi se uklonila ta frustracija koja se nakuplja godinama, no dat ću sve od sebe. Što se konkretnih tema i pitanja koja su spomenuta tiče, prije svega ravnoteža privatnog i profesionalnog života i direktiva koja se time bavi, vijeće neprestano naglašava važnost olakšavanja, pomirenja, privatnog i profesionalnog života i mi imamo čast započeti s raspravama o tom prijedlogu koji je trenutno pred nama i doista smo spremni i voljni to učiniti. Kao što sam rekao tijekom neformalnog sastanka APSKO, ta tema će biti svakako na dnevnom redu, a paralelno uz to vodit će se rasprave na tehničkoj razini o nacrtu direktive. Pitanje rekli ste, ambicije na europskoj razini se uvijek radi o tome da neki govore da je ambicija prevelika, drugi da je preslaba, obična istina negdje u sredini. No postavljeno je pitanje subsidijarnosti i proporcionalnosti prijedloga. Ukoliko vidimo da zapravo već slično zakonodavstvo postoji u ovom području Isto tako u direktivi koja se bavi roditeljskim dopustom jasno je da možemo ići i dalje i naravno kao predsjedništvo saslušat ćemo stavove država članica i pokušati pronaći kompromis. No za sada dva nacionalna parlamenta jesu spomenula zabrinutost vezano uz subsidijarnost, no na toj važnoj temi da je u svakako se radojem dobroj suradnji sa Europskim parlamentom. Istanbulska konvencija. Naravno pozdravljamo privremeno izvješće Europskog parlamenta koje smatramo također korisnim doprinosom našim raspravama u vijeću. Namjera je u potpunosti držati informiranim parlament o važnim aspektima pregovora i to u svim fazama. I sastanci između izvjestitelja su već dogovoreni za jesen. Pitali ste o digitalnoj agendi i ženama. Naravno znamo da sektor ict brzo raste i stvara kvalitetna radna mjesta svake godine, te da su žene e, nedostatno zastupljene na svim razinama u tom sektoru. Naravno, nažalost nema digitalnog rješenja tog problema, suprotno bi ga bilo lako usvojiti. No kao i s većinom pitanja rodne jednakosti, rješenja su još uvijek jedna tista na kojima radimo dugo vremena i za koje je nažalost doista potrebno još duže vremena da bi dale ploda. Naravno, stereotipi u obrazovnom sistemu, segregacija su neke od najvažnijih tema i njima ćemo se svakako baviti kao i pitanjem e, ICT vještina na temelju platforme spekinga kao što je već ranije spomenuto. I Women on Board, žene u upravnim odborima, taj dosije u potpunosti dijelim vašu frustraciju napretkom, na malteško predsjedništvo je doista pokušala razbiti tu blokadu do koje je došlo u vijeću i ukoliko ne dođe do neke promjene u stavovima država članica, trenutno smatramo da bi nerealno bilo reći da ćemo moći napredovati, što naravno ne znači da ćemo odustati od toga, jer radi se doista o važnom tako da ćemo nastaviti baviti se njime i vidjeti da li se otvori kakva prilika i pokušati napredovati u našem radu. Hvala. Hvala ministre na odgovorima. Zastupnica Kozlovska željela reagirati. Evo, ispričavam se što sam se ponovno javila za riječ, ali željela sam zahvaliti gospodinu ministru na odgovorima. Htjela bi se još jednom vratiti na ideju o e, digitalnoj praznini. Znači, e, to je jedna od novih tema. E, imamo sada prva izvješća o trenutnoj situaciji i htjela sam spomenuti neke brojke kako bismo svi na jasni način mogli vidjeti ovu situaciju, kako bismo imali pravedniju raspravu. Dakle, nije samo stvar u tome da u nekim sektorima ima e, manje žena, kao što recimo sektor novih tehnologija i posebice u upravnim odborima. Da, naravno je da ima žena manje u tim područjima, ali činjenica da e, žene manje e, imaju priliku dobiti mogućnost digitalizacije. One manje koriste E, znači elektroničku poštu, manje koriste e, kreditne kartice, manje koriste internet barkarstvo, one e, rade manje na internetu i puno manje uče preko interneta. To su razlike koje su zaista znatne kada pogledamo postotke i kada gledamo ravnopravnost spolova u sektoru znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, mislim da je to iznimno važna tematika. U budućnosti će doći do apsolutne digitalizacije našeg društva. I zato me zanima je li moguće da tijekom vašeg predsjedanja možemo čuti nešto više o tome kakva je situacija E, u državama članicama po pitanju digitalizacije i žena kroz tu digitalizaciju. Jer ako govorimo o ravnopravnosti žene i muškaraca, je li situacija možda slična u zemljama, e, postoje li velike rupe u zakonodavstvima i e, možda postoje neke države koje na bolji način iskorištavaju digitalna rješenja od drugih. I možda biste vi mogli biti, ne znam, lideri u tome da se nađu rješenja u tim digitalnim prazinama koje postoje kada je riječ o korištenju digitalizacije od strane žena. Hvala ministre. Naravno, rodni jaz u vještinama važno je pitanje, općenito govoreći, a, sa računalnim, elektroničkim, tehničkim vještinama ICT, kao što ste već spomenuli, u pojedinim zemljama situacija jest različita, no očito nedostatna zastupljenost u cijelom sektoru, ali nedostatno sudjelovanje u digitalnom društvu o visi zapravo odgovarajućim računalnim vještinama. Estonija kao zemlja znatno radila na tome i u obrazovnom sistemu, ali i kroz službu javnog zapošljavanja, dakle kroz tržište rada, gdje smo opunomačivali ljude po pitanju digitalnih vještina, čak i one koji su starije životne dobi. Naravno, tim pitanjem ćemo se baviti unutar digitalnih vještina, odnosno jaza u plaćama, u digitalnim vještinama u radu vijeća na temelju platforme iz Pekinga. Hvala. Nema pitanja? Zahvalila bih vam se ministre na posjeti našem odporu i izlaganju vaših prioriteta vezano uz prava žene, rodnu jednakosti, želimo vama i vašem timu uspješan rad tijekom predsjedništva i naravno čekat ćemo konkretne rezultate. Hvala. <laughs> colleagues, we continue mm, meeting. Next point Nastavit ćemo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je opći proračun Europske unije, 2018. godina. Svi dijelovi razmatranja nacrta mišljenja. Izvjestiteljica je Barbara Matera. No, zastupnica Kozlovska Rejević će umjesto nje izložiti mišljenje. Hvala lijepo. Barbara nije danas mogla biti ovdje, no ostavila mi svoje bilješke komentare, pa ću ih ja pročitati. 2018. godine Odbor za ženska prava i rodnu jednakost svoje aktivnosti će usredotočiti na naše dugoročne ciljeve kao da se pobrinemo da ima dostatno izvora financiranja i da se održi visok profil za naše konkretne ciljeve vezane uz program za prava jednakosti građanstva. Zatim, osnaživanje ženskog potencijala u svim sektorima, uključujući digitalnom gospodarstvu i računalnim radnim mjestima, zatim uključivanje žena u znanstvena područja gdje je rodni jaz još uvijek znatan, a kako bi se ove ciljeve ostvarilo, podsjećam na <clears throat> važnost uključivanja izrade proračuna na rodno osvješten način i korištenje proračunskih rashoda kao učinkovitog alata za promoviranje jednakosti muškaraca i žena. Zahvaljujući široko prihvaćenom pristupu radno svješteno izradu proračuna smatramo jednim od europskih stupova. Ta pitanja također treba razmatrati imajući na umu pripremu na dolazećeg višegodišnji financijski okvir te uključujući zasebnu proračunsku stavku za povećanje resursa za ciljeve Dafne. Također važno je još naglasiti dvije stvari. Najprije europski programi poput Obzora 2020. i Europski socijalni fond – trebali bi snažno podržati žene što se tiče poduzetništva te pristupu zajmovima i financiranju kapitala. Europski observatori koji se bavi nasiljem protiv žena trebao bi biti formiran unutar Europskog instituta za rodnu jednakost kako resursi i stručno znanje mogu na odgovarajući način uz sinergije biti upotrebljene kako bi se izbjegla nepotrebna ponavljanje nasilnih činova. Uključivanje ovog cilja u prijedlog za rezoluciju odbora za proračune smatra da od ključne važnosti kako bismo postigli gore navedene ciljeve i doista se nadam da će izvjestitelj Murešan prihvatiti naše prioritete. Hvala. Hvala vam, ukoliko nema drugih komentara. Da ćemo riječ izvjestiteljima u sjeni kojih nema. Dakle, rok za podnošenje amandmana 25.8. I to je za sada sve. Ljedeće su na redu glasanje, no tek u 10.30 pa ćemo imati pauzu do tada. No, je Yeah, bacteria, the organism And um, Colleagues, we continue meeting six Kolege, nastavit ćemo sastanak. Idemo na šestu točku dnevnog reda. Znači, to je e, elektroničko glasovanje, ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u Europskoj uniji. E, dakle, usvajanje, e, jeste li spremni za glasovanje, usvajanje izvišća, jeste li spremni za glasovanje? Okay. Kompromis 9. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 78 e, amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 79 e, po dijelovima prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se treći dio za protiv suzdržani usvaja se amandman 8 prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se Treći dio za, provjera. Drugi dio provjera, amandman o, drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Treći dio za protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Empol 2, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, ne, Oprostite, nema glasanja. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110, e, drugi dio za. Sto deset drugi dio za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 112, prvi dio za, protiv. Još jednom. 112, prvi dio za, molim dignite ruke za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio Drugi dio. 112. drugi dio. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je usvojeno. Usvojeno. Empol 23 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Empol 32 eh, za. Protiv. Suzdržani odbija se. Empol 33 eh, za. Protiv suzdržani usvaja se. Empol 34 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani usvaja se. A, eh, amandman 210 za, protiv, suzdržani Usvaja se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 104 e, za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 106 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 118. E, za, pro, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Amandman 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empo, o, provjera, Kompromis 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Empol 3. Prvi dio. Ne, ne, oprostite, drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 16. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, provjera, otvaram glasanje. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 131 e, za protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137 za, protiv, suzdržani, odbija se MPO 20 za, protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se. E, glasanje ne. ne. E, 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, I 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani odbija se 187 e, za protiv suzdržani odbija se 191 e, za protiv suzdržani odbija se 193 za protiv suzdržani odbija se amandman 146 e, za protiv suzdržani usvaja se Amandman 147 e, za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 148 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 149 za, protiv, suzdržani moramo provjeriti. 149. Za, otvaram, zatvaram glasanje. Odvija se. 152 za, protiv, suzdržani usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 159 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 21 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 171 e, za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 172 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 24 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Kompromis 24. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 103 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 204 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 205 e, za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 206 i Empol 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 94, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ampol 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 192 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ampol 37 za, protiv, Suzdržani usvojeno. Kompromis 32 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis 33 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 178, e, e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 179 za, protiv, suzdržani. Molim provjera. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 219, e, prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. treći dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sto osamdeset amandman za, protiv Suzdržani? Odbija se. Amendment 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 182, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Empl 18, prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Uzvaja se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Empol 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 189 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 138 e, prvi dio za, protiv, suzdržani, molim provjeru prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je isto, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 142 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 143 e, za, protiv, suzdržani. Da, moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 145 za. Protiv suzdržani, odbija se. Amandman 222 e, za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio pada 223, e, prvi dio za Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 224 e, za? Protiv? Suzdržani usvaja se. E, uvodne izjave E, amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, e, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Empol 8 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample D za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 28 za, protiv suzdržani usvaja se amandman 308 za protiv suzdržani usvaja se amandman 49 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se amandman 37 za protiv protiv suzdržani usvaja se amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv, 25. amandman 25 za protiv suzdržani moramo provjeriti otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odvija se. Ample 8 i A. E, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. E, ok, ok, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Empol F. Oralni amandman za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 27 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 29 za. Protiv suzdržani odbija se amandman 30 za protiv suzdržani odbija se amandman 31 za protiv suzdržani odbija se amandman 34 za protiv suzdržani odbija se provjera otvaram glasanje zatvaram glasanje usvaja se Oprostite, moja greška, kaže predsjedateljica. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69. E, za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja e, se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, citati 61 za, protiv, suzdržani, usvaja. Amandman 2. Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, amandman deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaje se čestitke Ana Jed. Vrlo dobar rezultat. Hvala. Ana, želiš li uzeti riječ? Zahvaljujem na ovoj izvrsnoj suradnji sa svima vama ovo je jako važno izvješće koje obuhvaća mnoga područja i zato želim od srca zahvaliti svima, a posebice naravno e, tajništvu, ali također i Stefani i Eriku koji su odradili odličan posao. Hvala svima i želim vam svima lijepo ljeto. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Aspekti temeljnih prava integracije Roma u Europske unije i borba protiv anticiganizma. Izvjestiteljica Malin Bjork. I možemo započeti s glasanjem. Amandman 14. U dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman prvi elektronički, dobro. Amandman 14. drugi dio, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 15. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 21. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. suzdržanim Usvojeno. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 23 za. Protiv. suzdržanim Usvojeno. Amandman 24 za protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 28, prvi dio za, <clears throat> protiv, suzdržani, usvojena. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 31 Amendman 30, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave, amandman 1 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Amandman prvi. Uvodne izjave, amandman prvi, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 2 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za. Želite provjeru amandmana 2, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 4 za. protiv... za protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani usvojeno. 9, prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, Dobro, ponovno ćemo glasati elektronički, amandman 9. Prvi dio. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 10. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dvanaest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Trinaest za, protiv, suzdržani, usvojeno. No final vote. Hvala lijepo izvjestiteljici na amandmanima sljedeće glasanje. Opći proračun. Izvjestiteljica Matera. FAM 1. Tko je za? U dva dijela. Govornica se ispričava. Prvi dio. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo elektronički drugi dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. <clears throat> Odbijeno. FAM 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pet. Imamo pet dijelova petog amandmana. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Provjerit ćemo elektronički treći dio, glasanje je stvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Četvrti dio za protiv suzdržanje odbijeno. Peti dio za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. FAM 6. Prvi dio za. Protiv suzdržani, odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. FAM 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 8 Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 13, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. FAM 14, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno, odbijeno. Usmeni amandman 1, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. Next point on the agenda. Sljedeća točka dnevnog reda deveta. Mm, misija u Poljsku. Ukoliko nema pregovora, izvješće misija ćemo smatrati usvojenim. A sljedeći sastanak je 4. rujna popodne. Tako da više nemamo točaka dnevnog reda. Svima zahvaljujem na sudjelovanju i svima, kao i vašim obiteljima, želim ugodno ljeto, lijep odmor i vidimo se u rujnu. Hvala lijepo, no koordinatori, molim vas da ostanete s nama kroz par minuta ili odmah započinjemo sa sastankom koordinatora. Hvala.